o tim temama. Možemo s njim razgovarati, on je doista vrlo zaposlen, svi ga žele, svi se žele s njim sastati i razgovarati. Tehničke informacije. Koordinatori imaju vremena dvije minute, izvjestitelju u sjeni također po dvije minute. Eto, ja ću e, odustati od uvodnih riječi i odmah dati riječ gospodinu povjereniku. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedatelju, Poštovani zastupnici, poštovane gospođe i gospodo, puno hvala na pozivu u ovaj vrlo važni parlamentarni odbor i hvala vam lijepa na vašem interesu da upravo u ovom trenutku govorimo o mogućnostima daljnjeg razvoja sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira, dakle praktično za sljedeće desetljeće. Što sada radimo u komisiji? U komisiji u ovom trenutku zajedno s vama razmatramo zajedničku poljoprivrednu politiku i naravno sve dvojbe koje s njom dolaze. Prvo, željeli bismo višegodišnji financijski okvir ponovno za sedam godina jer e, sedam godina znači sigurnost, jasnoću, pravnu sigurnost za mlade poljoprivrednike, za poljoprivrednike, za tlo i za naš kao potrošače u Europi. Želimo naglasiti da će onda e, pre, sljedeći višegodišnji okvir iznositi pet ili pet plus godina. Dakle, ako se izabire parlament u svibnju 2024 a komisija u studenom 2024. počinje svoj novi mandat, tada će dio njihovog mandata biti obilježen dogovorom o njihovom VFO-u. Tako da će se parlamentarni okvir višegodišnjeg financijskog okvira parlamenta i komisije jače preklapati. Drugo, želimo imati zajednički okvir, zajedničke poljoprivredne evropske politike. Treće, Naravno, postoje određeni argumenti. Drugi stup povezati sa kohezijskim politikama. No, bez obzira na to, smatram da postoje također i vrlo dobri argumenti za zadržavanje oba stupa unutar zajedničke poljoprivredne politike a uz odgovorno ponašanje vašeg odbora, uz odgovorno ponašanje e, povjerenika za poljoprivredu u Europskoj komisiji, možemo odlučivati o pitanjima kako ćemo podijeliti sredstva između prvog i drugog stupa. I sada dolazi odlučujuće pitanje imamo e, dvije rupe u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Prva rupa je Brexit, dakle smanjen e, prihod. će nam 12 do 13 milijardi eura strukturalno svake godine. Postoje također s druge strane i rashodovna rupa jer E, za ovaj e, višegodišnji financijski okvir do 2013. do 2014. Teško je u odnosu na budući predvidjeti nove zadađe, način na koji ćemo ih obavljati ili samo ih obavljati na evropskoj razini. Prije svega migracijska kriza, razvojna pomoć da bi se smanjili razlozi dolaska migranata, granične kontrole, migracije, terorizam, suzbijanje svih ovih ugroza, zatim istraživanje i obrambena industrija i obrambena istraživanja. Smatramo da iako su ove zadaće i ovi izdaci teško predvidljivi, Smatramo da ćemo jedan dio pokriti ovogodišnjim financijskim okvirom, da ćemo uspjeti preraspodijeliti sredstva unutar proračunskog okvira. Zadaće rastu i zato bi trebalo dodijeliti prikladna sredstva i u dovoljnoj količini u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, načelno svi ste protiv rezova koji bi se odnosili na ZPP. Mi radimo na dva, odnosno tri vjerojatna oblika našeg proračuna. Prvo, ispunjavanja rupe koju e, čini Brexit, 50% rezanja postojećih struktura i 50% svježi novac. rashodovna rupa, dakle novi rashodi koje moramo napraviti u interesu naših državljana, 80% svježi novac i samo 20% preraspodjela sredstava iz postojeće strukture proračuna. Ako se sve ovo ozbiljno zbroji, tada Postojeći programi kohezija, ZPP, instrument za povezivanje Europe, obzor 2020, Erasmus, plus i drugi veliki programi. I kada tome pribrojimo nove zadaće, na realan način, tada na strani obaveza i prihoda treba 1,1x, dakle 1,1 do 1,9. Parlament priprema dva velika izvješća. Kolege Toma i Olbricht, Dupre i Levandovski, to su izvjestitelji i veselim se raspravi s njima u ožujku u Europskom parlamentu parlament će tamo odrediti prag od 1,3%. E, ja ću obići svih 27 država članica. Obišao sam 17, ostajem još 10. Razgovaram sa ministrima poljoprivrede, vanjskih poslova, s nacionalnim parlamentima. Polazim od činjenice da ćemo imati pet ili šest država članica koje će biti relativno tvrdoglave i uporne u zadržavanju sadašnjeg financijskog okvira koji je odredio David Cameron, a to je prag 1,0%. Relativno tvrdoglavo će zastupati taj stav. Švedska, Finska, Danska Nizozemska, Austrija. U Evropskom parlamentu i u ovom odboru imamo zastupnike iz tih zemalja. Nadam se da će oni potvrditi ovo što sam sad rekao. Koliko će se tvrdo glavo zaglavati, zalagati za 1,0 u Kopenhagu, u ili u Štokholmu ili u Beću. E, ja ću to uzeti na znanje ako je to polazišna točka za raspravu. U redu. Ali ako je to konačna odluka ili konačno stajalište, tada ćemo imati veliki problem. Jer sa 1,0 ne možemo nastaviti s radom, a da ne oštetimo naše velike programe, ZPP, koheziju, obzor 2020 stare i nove zadaće onda nećemo moći ozbiljno financirati. Zbog toga predlažemo 1,1x. Vi kao stručnjaci za proračun u vašem odboru svakako odbijate rezove. Ali vas lijepo molim da kada dođemo do trenutka kada ćemo morati e, više rezati da mi kažete kako, gdje, a gdje ne. Bez vaše pomoći, bez vaše stajališta neću moći napraviti rezove. E, imamo dokumente za razmišljanje, imamo, imamo komunikaciju za neformalno sastanak vijeća, 27 članica, u dogovoru s kolegom Hoganom razmislili smo i javno predstavili neke opcije. U travnju ćemo se dogovoriti konačno kao komisija. Imamo spending review, e, imamo brojna stajališta, posljednje stajalište Europskog revizijskog suda, koje se kritično svedno na pitanje ozelenjivanja Dakle, radi se o tome da se u praksi loše to provodi ili slabo funkcionira. Zato mislim da bismo naše pravne osnove za zajedničku poljoprivrednu politiku trebali modernizirati i je, e, bitno pojednostavniti. Neću ići u detalje, ali neki zastupnici za poljoprivredu mi kažu možemo prihvatiti određene manje rezove ako s druge strane dođe do pojednostavljenja postupaka za dobivanje sredstava za nadzor ili kontrolu upravljanja poljoprivrednim zemljištem, za upravljanje zajedničkim ciljevima, za poljoprivredu i okoliš, za poljoprivredu i zaštitu ili dobrobit životinja. pročitali smo različite zahtjeve, na primjer ukinite zajedničku poljoprivrednu politiku, neka se rezovi kreću oko 30%, neka se sve vrati u nacionalnu nadležnost. Ja do takvih mišljenja ništa ne držim. Unutarnje tržište eh, lakše funkcionira u praksi ako postoje zajednički poticaji ili temelji za njih. Dakle, fragmentiranje sjepkanje u nacionalne strukture smatram potpuno pogrešnim. Zajednička poljoprivredna politika bila je prva zajednička politika. Nakon politike čelika i ugljena to je bio drugi projekt europske obitelji. I mislim da treba i ostati tako. Ukoliko budemo morali činiti neke rezove, između 5 do 10%, ne više. Sasvim konkretno, do 2020. i programi poticaja nakon 2021. Eto, i na tom putu iza staroga u novi višegodišnji financijski okvir predviđamo rezove od 5 do 10%. Postavlja se pitanje gdje ćemo to napraviti, gdje će se to ostvariti. Tako da mislim da je e, nacionalno sufinanciranje nešto na što se ne možemo osloniti. Jer će se natjecati pojedine regije, tko će dati više, siromašni će zaostajati, biti zanemareni i to će eventualno dovesti i do različitih pravnih pitanja, do ugrožavanja e, poštene konkurencije i tako dalje i s druge strane više birokracije, a ne manje. Što se tiče pitanja kepinga, što se tiče degresivnog ili postupnog smanjenja veličine poljoprivrednih gospodarstava, to također trebamo provjeriti i o tome razgovarati u travnju sa kolegom Hoganom te donijeti zajedničke odluke stopa pogreške, error rate. lošeg iskorištenja sredstava kod zajedničke poljoprivredne politike je relativno niska. I zbog toga, i baš zato mislim da bismo E, trebali ne pojačavati redovite kontrole i da bismo jedinstvenu reviziju trebali raditi sa revizorskim sudovima koji onda preuzimaju nadzor. To je za poljoprivrednike veliko olakšanje. Međutim, stopa pogreške u pojedinom slučaju može biti i povećana zbog manje redovitih kontrola. Željeli bismo dalje za mlade, za mlade poljoprivrednike, za inovatore, za razvoj uz poticaje napraviti pričuvu za hitne slučajeve kada imamo krize ili kada je jedan dio poljoprivrednika pogođen određenim nepogodama koje uzrokuju štete. Ne planiram dakle nikakvu revoluciju, planiram evoluciju ili razvoj za sljedeći višegodišnji financijski okvir i za budućnost ZPP-a. I na kraju, ako želimo nešto naučiti iz prošlosti, što je posljednji put krenulo po zlu Barozo komisija je u ljeto 2012 e, predstavila svoj višegodišnji financijski okvir od sedam godina. Nakon toga se nije dogodilo ništa, nikakav napredak u pregovorima se nije dogodio, niti u drugoj polovici 2011. niti 2012. Tek 2013. se nešto pokrenulo, a sredinom prosinca 2013 došlo je do provedbenih akata i onda su oni objavljeni u službenom glasu. Do tada su udruge seljaka, ministri poljoprivrednika, bili ministri poljoprivrede bili informirani da se radi o provedbi zakona u državama članicama, u regijama. Radilo se o obrazovanju poljoprivrednika, ali to je sve pomaknuto onda na 2015. godinu. Dakle, prve tri godine višegodišnjeg financijskog okvira te komisije bili su, iz, bile su izgubljene godine. I ako su mladi poljoprivrednici htjeli e, kupiti veći stroj ili organizirati svoju stoku i uložiti 20% e, vlastitog kapitala, a ostatak e, kredit od banke, njihov bonitet je ovisio o tome imaju li bogatu baku koja će im posuditi novac ili hoće li dobiti nešto iz poljoprivrednog programa. Ako banka kaže 7 godina po hektaru dobivate iznos X, to je onda slično kao vlastiti kapital. Dobit ćete kredit, možete kupiti stroj. I zbog toga ne bismo trebali u prosincu 2020. tek odlučivati o proračunu. 2. svibnja ćemo predstaviti VFO paket, a onda i provedbene akte. Radi se o šestom VFO. Prvi je bio Delorov, ali nikada se nije dogodilo da nakon prijedloga komisije i prije stupanja na snagu E, da tada imamo europske izbore. Dakle, ili ćemo zajedno dogovoriti prije izbora VFO ili ćemo dočekati prosinac 2020. za donošenje novog VFO-a. Dakle, molim ovaj parlament, molim ovaj odbor da što prije imate izvjestitelje, što prije uzmete tu temu i taj problem k srcu, ako 3. svibnja počnete s poslom, paralelno počinjemo s poslom u vijeću, tada imamo priliku našim seljacima i našim poljoprivrednim područjima zajamčiti jasnoću i pravnu sigurnost prije europskih izbora a to je prednost za sve dionike. I kod ZPP-a, i kod obzora, i kod kohezije, dakle kod svih programa gdje trebamo dugoročnu ulagačku sigurnost. Najljepša vam hvala. E, e, dame i gospodo, sada imaju riječ koordinatori, svaki ima po dvije minute a nakon toga izvjestitelji u e, tri koristiti ZPP kao izvor za sva druga financiranja. Imamo, imat ćemo sedmogodišnje e, e, v koristiti ZPP kao izvor za sva druga financiranja. Imamo, imat ćemo sedmogodišnje VMR. Izvadio sam vozačku dozvolu 61. godine u srpnju sam dobio dozvolu za škove u raznim područjima eh, od, nego danas. Eh, I eh, da imamo ondašnju situaciju, naši bi poljoprivrednici dobivali 37 milijardi više E, novac koji e, trošimo za ZPP se mora do 40 milijuna radnih mjesta je povezano s poljoprivredom u Europi i stoga imamo vrlo dobro, e, dobre argumente za sredstva za ZPP. Evo, zahvaljujemo na tvom pozitivnom stavu prema poljoprivrednoj politici. Molim da ne držite predavanja mi ćemo u 16.05 e, zatvoriti popis javljanja za riječ jer nas gospodin Ettinger mora napustiti. E, hvala vam na izlaganju. E, reći ćete, rekli ste da ni za budućnost Europe kao i istraživanje, ali sigurnost u opskrbi hranom je također ključ e, e, Zdravlje i okoliš su usko povezani, a opet to je povezano s poljoprivredom. Evropska unija mora izabrati. E, vršimo reforme koje će još škoditi. moramo zadržati poljoprivredu, uvesti koje reforme koje su potrebne. Moramo zadržati i radna mjesta. To će biti vrlo teško vrlo je teško promijeniti ponašanje sve crne rupe koja će nastati zbog Brexita, ali e, rekli ste isto da poljoprivrednici trebaju pravnu sigurnost. Godina u ovom odboru. E, pitanje e, VFO koji će biti objavljen, vi ste govorili o poljoprivredno E, neću ulaziti u druge detalje, ali e, po mom shvaćanju 7% e, mm, ja sam novi zastupnik, slanje politike i programi su malo zastarjeli. Treba ih modernizirati. Možda ih moramo razmatrati kritično Pitam vas, kako to možete e, napraviti preduvjetom za nove politike? Ne, ne možemo ostaviti sve e, kako jeste i dodati prioritete. Ako dodajemo stvari, onda moramo vidjeti koliko možemo e, reformirati ili brisati neke stvari. E, što se tiče gornjih granica, kako možete osigurati da imate iste preduvjete prije no što se e, složimo o novom vfo da će gornja granica moći postići inovacije, sigurnost prehrane, i tako dalje. To je od ključne važnosti kako bismo imali e, legitimnu, legitimno objašnjenje za naše porezne obveznike. Gospodin Hojsling. Pa hvala vam. Hvala predsjedniče i hvala povjereniče. Dakle, prvo, u aktualnoj situaciji nije prihvatljivo nikako rezanje u financiranju zajedničke poljoprivredne iznose ili limite. Sada razgovaramo o novom ZPP-u, pa mislimo da je najbolje definirati novi ZPP, a kasnije pogledati potrebe za financijskim sredstavima i onda napraviti takav višegodišnji financijski okvir koji će nam omogućiti razvoj dogovorene politike. Neće nedostajati javna potpora. I treća stvar koju bih željela komentirati, iako mi, ostane iako mi ostaje malo vremena, Dakle, vi govorite o tome da je nužno e, smanjiti e, određene iznose zato što s druge strane e, rastu. Trebamo prisiliti da svi oni koji izbjegavaju plaćanje poreza to i učine, dakle da plate porez. I druga stvar, nemojmo razmišljati o povećanju, već o smanjenju troškova koje vode militarizacije EU. unije. Hvala vam ste govorili samo o rezovima, već i o većim prihodima u proračunu. To treba tako ići dalje. Nama je također jasno da ćemo imati manje sredstava, ne treba imati iluzije. Ono što me ljuti u diskusiju, da kod e, e, da uvijek go mnoge regije važnije nego prvi stup. Tu moramo imati uravnoteženost Mnogi se e, boje da će se drugi stup e, neproporcionalno kratiti, a prvi stup će ostati kako je prvi stup i plaćanja iz prvog stupa zaštite e, klime, zaštite bioraznolikosti moramo pokazati i rezultate kako bismo to mogli objasniti javnosti. Moramo ciljano trošiti novac. E, naravno, imamo mogućnost da štedimo. E, govorili ste o, to je jako važno. I moram još jednom zahvaliti da ste se e, izjasnili protiv renacionalizacije. To, toga se bojimo i to ne želimo. Gospodin Agnju ima riječ. Hvala govorimo o, budućnosti e, financija Europske unije. Govorili ste o vlastitim sredstvima. Vlastita sredstva, to je, novac koje komisija prikuplja od poreznih obveznika, a, gdje države članice nemaju nikakve kontrole. to je jako smjelo E, porez na ugljik, porez na elektricitet, porez na benzin e, i tako dalje. E, vozači sada plaćaju već PDV i to dobiva komisija, onda ćemo imati novi porez na benzin i novi porez na ugljik. Pa to je jako, jako smjelo. Um, um, uh, ljudi koji su željeli ostati u Europskoj uniji će sada reći pa dobro je da smo izašli. Da sam ja u vašoj situaciji uh, zašto uh, ne uzmete još jedan dio PDV-a i imate samo jednu krišku tog PDV-a. Zašto to ne povećate na 1%? Mislim da ste jako se osmjelili u ovim prikupljanjima raznih nameta. Oni svi dolaze u Brisel i e, govore mi da ne smijemo štediti, to nije dosljedno, ne smijemo dati više novca, ali ne smijemo ni štedjeti. E, to je e, nije jako ozbiljno nastupanje. To, se, takve su se e, pojave nakupile u posljednjih nekoliko tjedana. Mm, e, zabrinut sam e, to, takve su se pojave nakupile u posljednjih nekoliko tjedana. Mm, zabrinut sam situaciju. Gospođa Aguilar ali ja vjerujem u vlastita sredstva i mislim da bismo to mogli ostvariti. E, bilo bi mi drago da Španjolska, e, međutim, e, ZPP oslanjati samo na nacionalne politike. I da, završit ću predsjedniče. Druga stvar o kojoj želim nešto reći, želim reći da smo završili omnibus, dakle to je bila promjena unutar ZPP-a. Sada opet idemo u neku novu reformu iz proračunskih razloga. Ali tražimo istovremeno stabilnost i sigurnost. Ono što je najvažnije za mene tu je ozelenjavanje. Troškovi Breskita. Pola dolazi od rezova, 6 milijardi. 40% otpada na poljoprivredu to znači otprilike 3,5 milijarde rezova. E, zašto onda 15 do... Ako je to istina, e, recite nam, onda su 3 milijarde, o, povjerenik je vrlo velik, velikodušan, pa će odgovoriti. Gospodine Ottinger, e, izostavili ste neke teme, ekologiju, zaštita klime, imamo obveze koje moramo ispuniti u poljoprivredi. E, ozelenjavanje je velika mogućnost da ispunimo te ciljeve. Niste e, spomenuli ni zdravlje, niti kvalitetu hrane. Hrana ima veliki utjecaj na zdravlje ali niste spomenuli ni radna mjesta. Kolega iz Britanije je rekao e, svake godine tisuće i tisuće radnih mjesta nestaju iz poljoprivredi. E, mislim da stvaranje radnih mjesta u poljoprivredi može biti jaki argument za više sredstava. Ja sam zastupnik e, zelenih Mislim da stvaranje radnih mjesta u poljoprivredi može biti jaki argument za više sredstava. Ja sam zastupnik e, e, zelenih. Govori o rezovima. A ja se bojim toga. Ja bih govorio rađe o uštedama. Dakle, idemo malo promijeniti um, načera gdje se gubi fokus, a to je poljoprivreda. Dakle, mislim da imamo prostora za uštede svakako bih napustio e, e, put koji ulazi u previše detalja. E, govorili ste o 12 ili 13 milijardi koji će nedostajati zbog Brexita. Želim puno uspjeha. Valkausen, izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući, hvala lijepa povjereniče. Hvala što ste došli i govorili o ovoj vrlo relevantnoj temi za naše sektore. E, komisija bi mogla povećati proračunska sredstva za 1 posto do 1,1 ili 1,9%. Međutim, to znači da i kohezija i poljoprivreda mogu biti i mete rezova, kao što se rekli. A to je nešto apsolutno neprihvatljivo, zato što su to dvije vitalne ključne politike za Europsku uniju i za rast i razvoj ruralnih područja i najmanje razvijenih područja u Španjolskoj, zajednička poljoprivredna politika ne bi trebala biti predmet rezova. Poljoprivrednici već plaćaju visoku cijenu ruskog veta, plaćaju i cijenu breksita koju moramo uzeti u obzir. Imamo krizu cijena u sektoru, krizu mlijeka, svinskog mesa, voća i povrća. Dakle, pitam komisiju hoće li financirati direktna plaćanja unutar ZPP-a, a 15 do 30% rezova ove politike nije prihvatljivo. Idemo dalje. Gospodine Buda, hvala lijepa. Vi točno znate koji su problemi u ostvariti rezove koje ste najavili. Što se tiče izravnih plaćanja, mislim da tu ne bismo trebali imati nikakvih rezova jer izravna plaćanja treba biti potpomognuta od strane komisije. Trebamo svakako uskladiti situaciju među državama članicama. Znamo da na istoku dobi gospodarstva jer ta mala gospodarstva bez naše pomoći, bez pomoći Europske unije neće moći preživjeti. Ne smijemo zaboraviti također da... Thank you, Chair. Commissioner, I consider cap to be a payment... Hvala lijepa. Povjereniče, mislim da su poljoprivrednici uslužna djelatnost i zato mislim da je iznimno važno u Europi zajamčiti najbolju kvalitetu hrane, to je kvaliteta koja se proizvodi ovdje u Europi i koja je na siguran i pristupačan način dostupna svima. ovim uslugama štitimo naša poljoprivredna zemljišta, naša poljoprivredna gospodarstva i štitimo okoliš e, od klimatskih promjena te potične ćemo ruralni razvoj. Nažalost, DPP je u mnogim slučajevima postala nadoknada, kompenzacija ili subvencija jer poljoprivrednici ne ostvaruju pravilne cijene za svoje proizvode. Dakle, ako se radi o usluzi, hoće li usluga 2020. biti ista uz više ili manje novca? To dakle nije moguće, a nije ni prihvatljivo. Vi ste rekli da je naša odgovornost, odgovornost povjerenika poljoprivrede, da se prekine taj krug. Jer ako želimo uštedjeti, a to i trebamo učiniti, molim da to radite na drugoj strani, na primjer da ne trošite milijarde eura na obrambenu politiku i slično, čime ste opsjednuti. Molim vas lijepo da se držite vremena. Hvala lijepa predsjedniče. Vi ste rekli da je vaša komisija protiv svih rezova. E, druge velike sile, Amerika, Kina, Indija, e, podržavaju mnogo više od Europe poljoprivredu a isto tako imamo i otvaranje tržišta između Europske unije, između Kanade, SAD-a, Australije, Novog Zelanda. To otvaranje žrtvuje e, poljoprivredu i stočarstvo. E, poljoprivreda i ruralna područja će biti izložena velikim teškoćama, posljedicama za zdravlje, ekonomiju i tako dalje morate toga biti svjesni i vi i komisija. Hvala. Gospodin Dante. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine povjereniče na izlaganju. E, spomenuli ste više puta brojke. Znam da u svakom odboru se od vas e, traži da se držite zadanog proračuna ako ne i više. Htio bih istaknuti nešto što se odnosi na potpore u poljoprivredi. Radi se o temeljnom elementu ne samo za podržavanje određene djelatnosti, već su i važan dio prihoda pojedinca. Koliko farmi je bi zapravo propalo bez pomoći iz EPP-a. Trebamo poštovati iznose koje su isplaćeni. Oni osiguravaju prihode velikom broju obitelji. U velikom, eh, dakle, u mojoj zemlji velik eh, broj eh, obitelji dobiva sredstva koja nisu dovoljna za preživljavanje obitelji. 16% poljoprivrednog proračuna prema dovela su do smanjenja od 8,6% prihoda poljoprivrednika u Europi. 50% Dakle, prihodi iznose otprilike 50%. Kakva je situacija kod prihoda poljoprivrednika, to ćemo vidjeti. Imam jedno pitanje vezano za ovo vaše stajalište. Mi smo se sastajali već više puta, ja sam i u odboru za proračun i tamo ste rekli da rupa izazvana Brexitom znači veće opterećenje za države članice. Opet o rezovima, a kolege su vam upravo predstavile mogući izračun ako rezovi budu takvi. 15 do 30% rezova e, ne mogu se ni na koji način povezati sa iznosom od 1,5 milijarde. Gdje se kaže da će biti zadržana izravna plaćanja u sljedećem vfo na istoj razini. Mi ćemo tražiti izjednačenje između novih i starih država. Hvala vam na vašim naporima. Kao što ste rekli, e, važne su kohezijska politika i CPP i na prošlom sastanku e, u Strasbourgu. Zato što se radi o temeljnim politikama Europske unije. Bez kohezijske politike i bez ZPP-a suočili bi se s drugim problemima. Htio bih skrenuti pozornost na politiku zelenjivanja. Za tu politiku nije predviđeno dodatno financiranje trebamo dovršiti reformu um, vezanu uz porezne oaze. E, porezi se moraju plaćati tamo gdje se ostvaruje dobit. Hvala gospodine povjereniče. Govorili ste o fleksibilnosti. Međutim, ona nije moguća na oštrb rezova u poljoprivredi tražimo od vijeća i od komisije da iznađu druga sredstva, izvore financiranja kako bismo nadoknadili e, i suočili se sa problemom s koje je pred nama. Osim toga, potreban je dokument ko, unutar kojeg bi se zadržala sadašnja razina financiranja ZPP-a ili bi se smanjila kad je riječ o drugim programima, s druge strane, upravo suprotno, predviđaju se veća sredstva. Dakle, kad je riječ o novim e, zahtjevima koji se postavljaju pred poljoprivrednike, usto, dakle, to treba ići paralelno s povećanjem sredstava. Odbor Agri traži povećanje proračuna za poljoprivredu. Gospođo Hojboš, hvala lijepa povjereniče, hvala lijepa što ste iznijeli svoje mišljenje. Doista ste u pravu, to je jedna od prvih zajedničkih politika. Ne smijemo zaboraviti da isto tako i nacionalni proračuni su doživjeli određene rezove. Ako sada rezove napravimo i na europskoj razini, novaca neće biti ni u domaćem proračunu za ove potrebe i to ne smijemo zaboraviti. Dakle, nacionalni proračuni su spremni uplaćivati u zajednički europski proračun vlastita sredstva, sredstva za mlade poljoprivrednike. Molim vas, nemojte zaboraviti da mladi poljoprivrednici trebaju ne samo pomoć, već i pratnju kroz e, prve dvije ili tri godine. Ako se radi o preraspodjeli sredstava, tada trebamo paziti na to da se radi o prihvatljivim politikama. Znate koje su rasprave u Njemačkoj, trebamo zaštitu okoliša i životinja. Hvala. Hvala lijepa, samo tri primjedbe, gospodin Jar. Prvo moramo se boriti za sredstva, mogu citirati njemački koalicijski sporazum, dakle radi se o istom volumenu sredstava, to je dobra vijest iz Njemačke. Drugo, rezovi u redu ako su pošteni. Dakle, ako nije, netko ne uplaćuje, tada moramo svi štedjeti, to je 8%. I druga stvar je takozvana Ettingerova formula, 50-50, 80-20. Ali došao sam u svom izračunu do 3,2 milijarde rezova, to se također treba jasno reći. I treća stvar, vi ćete nam reći koliko novaca imamo na raspolaganju, a to je hardware, a mi ćemo onda raditi ZPP, to je software. To bi možda mogao biti zajednički dogovor, ako da, ja ću vas podržati. Panie komisarzu, z jednej strony pan mówi o ubytku pieniędzy w związku z Brexitem, a z drugiej... Gospodine povjereniče, e, rekli ste da će zbog Brexita nedostajati novac, da će doći do rezova. Molim da to obrazložite e, jer je to možda samo izlika e, da se proračun za poljoprivredu smanji. I od početka se ozelenjavanje jako kritizira, sada se vidi da je to iracionalno poravnanje e, plaćanja po površinama. E, ta plaćanja su vrlo mala u nekim slučajevima. Ova plaćanja su manja, e, recimo u mojoj zemlji, nego u Njemačkoj. Moraju li se onda rezovi odnositi na one koji su do sada puno više dobivali? Hvala vam lijepa. Dakle, radi se o snažnoj zajedničkoj europskoj politici. Međutim, imamo dva rizika. Prvi rizik je e, e, rez, a drugi je subsidijarnost. Mi ne želimo ni jednu ni drugu stvar. Drago mi je što ste govorili da ćete povećati uplate država članica, međutim, brine me da ste rekli 1,1 do 1,9 E, sve ono što je ispod 1,3 e, neće biti dovoljno da ZPP ostane ovakva kakvu ju poznajemo. Zato bismo željeli da ste ambiciozni, da budemo svi ambiciozni, da govorimo od 1,3 na gore jer nam doista treba taj novac. I na kraju demografska situacija, situacija e, naših praznih porostora treba podupirati poljoprivrednu politiku jer je to jedini način da mlade obitelji ostanu u ruralnom svijetu, a to je jedan od najvećih izazova s kojima se susreće Evropska unija. Hvala lijepa. Tri primjedbe. E, imamo samo uvjetno e, ZPP. E, znamo kako se stvari odvijaju u stvari, ko svira ove orgulje E, govori se o ZPP-u, međutim on zapravo ne postoji. E, e, imamo urašavanje tržišta, imamo to na nekoliko područja, recimo tržište svinskog mesa i tako dalje. To to nećemo moći nadoknaditi nikakvim e, dodatnim sredstvima e, iz Brisela. E, tržište jednostavno ne funkcionira. Podsjećam vas, gospodine Ettinger, na vaše riječi na plenarki. Izravna plaćanja, linearna plaćanja predstavljaju najveću nepravdu. To treba ukinuti. Hvala, hvala povjereniče. Eh, hvala što ste došli na ovu raspravu. Mislim da eh, vaši dokumenti i brojke potiču veliku debatu. Ne znam zašto je 30% izabrano za prijedlog, ali znam koja je poruka poljoprivrednika iz Irske, a to je da oni žele više novca iz EPP-a kako bi se suočili sa sadašnjim izazovima i to treba jasno reći. Htjela bih čuti što druge dvije, 22 države članice misle o povećanim doprinosima za proračun. Ne želim biti negativna, ali govorimo o tome kako je to povezano s Brexitom. Isto tako trebamo biti svjesni da E, da e, trenutno se teži tvrdom Brexitu u Ujedinjenom kraljevstvu. A to znači da trebamo vidjeti kako povećati sredstva. Je to nešto što trebamo imati na umu. Gospodine povjereniče, ZPP ne trebaju samo poljoprivrednici, nego svi i potrošači. On trebamo odati poštovanje. Da se zato troše e, sredstva iz ZPP-a. će imati, imate riječ. Dame i gospodo, gospodine predsjedniče, ja sam danas ovdje da slušam, ali idem u odbor za proračun, na primjer, i u odbor za kontrol, nadzor proračuna. E, e, e, I onda, što ću tamo čuti? A što ćemo čuti u Strasburu? Brexit nije za mene izlika. To je, nažalost, činjenica. Ako taj veliki platitelj izostane, onda nam na kraju fale 12-13 milijardi eura neto ako je na Božić e, e, umre jedan, prije Božića umre bogati ujak, onda imamo ovdje. A, e, moramo se, ja se međutim ne mogu tako preukrenuti, prestar sam za to. Želim biti ambiciozan, ali ne želim nakon toga od zemlje u Nizozemskoj e, je najčvršći i najžešći. E, možete kod njega mnogo više postići nego ovdje u ovoj sali. Naravno, e, niste najbliži EPP-u, ali imate tamo pravo. Bio sam i ministar predsjednik. Nema kraćanja za koheziju, više sredstva za Zapadni Balkan, više za istraživanje. Morate znati da na kraju trebamo jednoglasje. Trebamo nacionalnih parlamenta. To isto trebamo i tu mogu samo izvijestiti da je raspoloženje vrlo e, teško. Ćemo uspjeti, ali u vašem e, klubu između jake poljske delegacije i male njemačke delegacije, tu je ugrano e, da i ovo u ovom visokom domu smo odlučili da ne kratimo neke povećanje u tim sektorima udvostručiti ne može. Ako Europa e, želi konkurirati Silicon Valley i e, Made in China, onda moramo dati novca za istraživanje i inovacije onda moramo objasniti našoj djeci što, kako stoje stvari. Moramo im dati obrazovanje. To su i djeca poljoprivrednika. Moramo objasniti našoj djeci što, kako stoje stvari. Moramo im dati obrazovanje. To su i djeca poljoprivrednika koji profitiraju od Erasmusa+. Imamo programe istraživanja koji su potrebni za poljoprivrednike bio uspješan. Evo, u pravi trenutak je došao izvještaj revizorskog suda. E, zajednička e, poljoprivredna politika e, nam daje dobru hranu, dobru opskrbu hranu, u, ali išati. To je dodana vrijednost koja mora proizaći iz ovih programa. Vaša izračunavanja nisu netočna. Ja sam govorio o kraćenjima od 5 do 10%. To je u redu, ali u javnosti imamo zahtjeve da e, ZPP se pot, to scenariji, a ne stajalište komisije. Imamo postupak bijele knjige, razmišljanja. Moramo skupiti sva razmišljanja iz javnosti i odraziti ih. Naravno da nećemo usvojiti 15% kraćenja. E, to su stalna, e, to je stalna mantra koju čujemo. I e, svugdje govorim jednako. Kod gospođe Kesle u odboru za proru imaju nove zadaće onda moraju dati 80% novog novca. Maksim, maksimum 20% može doći od interne preraspodjele. Moramo razgovarati o, pitanju. Ne očekujem e, od vas da predlože, e, predložite rezove. E, Juncker ne kaže da neće doći do rezova on traži razumne e, rezove, razmjerne rezove. Ako žete u programu kako bi se e, počinila najmanja moguća šteta. A sada ko, ko, e, govorilo se o velikim poljoprivrednim dobrima. Ne znam je li taj kolega Poznajem Njemačku i unutar Njemačke e, kažu da glasovi, važni glasovi da velika poljoprivredna dobra stvaraju mnogo radnih mjesta. Trebaju sredstva. E, e, te imati rezove po hektaru jednaka izravna plaćanja. Po hektaru. To je bila njegova molba. E, moramo doći do kompromisa jer ja stvarno mislim da e, zajednička poljoprivredna politika daje dodanu vrijednost. E, oznaka koja stoji na vinskoj boci, e, koja stoji na paketu tjestenine, njemačka vina, po istim cijenama, po istoj kvaliteti. Mislim stoga da moramo se boriti za zajedničku vlade davati više novca. Ako te vlade žele popuniti ovu prazninu od Brexita, ako dobijete za to, e, kaže, ne želi ništa više davati, ne želi, da želi davati nulu, onda moramo ići srednjim putem. 50-50 da dogovorimo VFO e, za sljedećih sedam godina, onda ćemo gubitnike vidjeti među... E, mi ćemo se dakle boriti ovako kao što je rekao povjerenik, trudit ćemo se u nacionalnim parlamentima da dobijemo pod ugrožavaju naše poljoprivrednike, e, poljoprivrednici imaju male prihode, bježe iz poljoprivrede i na neki način i potrošači. Eto, hvala vam lijepa i želim vam puno uspjeha. Ok, profesor, raz U redu. Još jednom najsrdačnija hvala povjereniku Oettingeru. Imamo sada nekoliko minuta pauze da bi svi napustili dvoranu koji to žele. Proszę Państwa, e, zaczynamy. E, bardzo Evo tako, opet moramo početi. Nisam pozdravio naše goste iz Belgije, mlade poljoprivrednike iz Belgije. Srdačno vas pozdravljam, drago nam je što ste ovdje i što imate priliku da saslušate ovu vrlo zanimljivu raspravu. Sljedeća točka dnevnog reda. Imamo izvjestitelja, a, a i zanimljiva tema. Evo gospodin Nekov je i Envija koji su se bavili ovom temom. Evo, izvolite, imate riječ. Gospodin Nekov ima riječ. zaista ozbiljna tema. To nije niti nova tema, ali isto tako unatoč e, različitim inicijativama u posljednje vrijeme nije došlo ni do kakvih promjena u različitoj kvaliteti proizvoda za potrošače. E, kao državljanim zemlje europskim zemljama su lošije kvalitete. Ne govorim samo o hrani, već i o kozmetičkim proizvodima, ali isto tako i o različitim vrstama strojeva, automobila i usluga. Kao dio odbora, kao član e, odbora Agri, mislim da e, trebamo se usredotočiti na sektor hrane mislim da ćemo uspostaviti dobru koordinaciju s drugim odborima, odborom IMCO i ENVI. Najvažnija politička poruka je ista. Nije prihvatljivo da na jedinstvenom tržištu imamo proizvode istog brenda u istom pakiranju, ali sa različitim udjelom pojedinih sastojaka, čime se šteti potrošačima u zemljama kao što su Češka, Bugarska, Hrvatska i tako dalje. Provedene su ankete, odnosno istraživanje u različitim zemljama i vidjeli smo zapravo razlike u udjelu e, pojedinih sastavnica, sastojaka u različitim proizvodima. Imali smo recimo E, isto tako je slučaj gdje je jedan proizvod u Bugarskoj bio 170% skuplji nego isti proizvod u Njemačkoj. Naravno, puno je faktora koji utječu e, na cijenu, ali potrošači su zabrinuti da postoji nejasna veza između brenda i kvalitete i brenda i proizvoda. Ono što trebamo promijeniti da je nepoštena trgovinska praksa da se jedan te isti proizvod pod istim, iste marke u istom pakiranju prodaje sa različitim članicama i iznenađene su kada je nenađu. Ako postoji različit lokalni recept, to treba biti navedeno na etiketi, ali mislim e, kvalitetu proizvoda koji se prodaju u istom pakiranju, pod istom markom i tako dalje. Dakle, vraćam se te e, ankete, odnosno e, istraživanja provedu što je prije moguće do kraja ove godine, a nakon toga da se e, pristupi izmjenu spomenute direktive. Sam ja osobno podnio nekoliko amandmana. Također bih htio čuti vaša razmišljanja kako bismo e, u odboru AGRI stvorili jedno čvrsto mišljenje. Hvala. Proszę Państwa, e, najpierw zastępcy reporterzy po półtorej minuty, pozostali po minucie. Pan poseł. Sada ćemo čuti izvjestitelje, izvjestitelje u sjeni. Imamo sada prvu zastupnicu. Gospodin Buda. Hvala gospodine predsjedavajući, e, dragi kolege. Nažalost, stvarnost je za sad za nas tužna, za nas koji dolazimo iz zemalja gdje postoje, gdje se plasiraju proizvodi različite kvalitete u odnosu na druge europske zemlje. Htio bih reći nešto sasvim jasno. Govorimo o proizvodima koji su brendirani na isti način. Isti brend u Njemačkoj, Italiji i u drugim zemljama. I znamo da ti proizvodi su u, dakle da, da, su, da su o drugačijem e, proizvodu. Ne radi se o lokalnim receptima, e, radi se o proizvodima koji su brendirani na isti način i s time treba stati. Kao što je rekao gospodin Juncker u svome govoru u parlamentu kada je govorio dakle o stanju Unije, ne možemo imati da komisija osigura sredstva da se e, takve analize vrše dalje. Potrebni su nam učinkoviti alati koji će dokinuti ovakvu praksu i ako trgovačka društva plasiraju proizvode Različit nekovo na nacrtu mišljenja. Sasvim je jasno da potrošači trebaju biti informirani te svjesni što kupuju u dućanu u bilo kojoj državi članici. I naravno, točno je da većina u odboru želi da kad god netko želi kupiti lokalni proizvod proizveden u lokalnoj sredini kako bi dobio lokalni okus da to mogu. No činjenica je da kada ljudi putuju i kada su naviknuti e, kupiti, kupovati proizvod na jednom mjestu i onda vide isti proizvod s istom etiketom e, u nekoj drugoj državi, očekuju da taj proizvod bude iste kvalitete. Čak i ako se ne radi o istim sastojcima i na nama je da im se to osigura. Htio bih također reći da postoji posebno i izražen problem ove vrste u zemljama na istoku Europe gdje se pokazalo gdje mnogi proizvodi sadrže više šećera ili aditiva. To nije nešto što se odnosi isključivo na istočne europske zemlje naravno, a pogotovo kada smo e, kada smo proučavali meso, vidjeli smo da je različit udio mesa ovisno o državi članice, članici. Radi se zapravo o pitanju informiranosti e, potrošača. Potrošači moraju biti sigurni da svaka, svaki put kad vrše kupnju da znaju što kupuju. Predavajući, podržavam ovo mišljenje i drago mi je da je ovo izvješće u pripremi. Ovo pitanje je za nas jako relevantno i jasno je. Nažalost, stekli smo dojam da se teško nositi, suočiti s ovog tržišta, a bolje za zapadno tržište. Mi smo unija e, jednakih, barem bismo tako trebali e, biti i tako postupati. To ne smije biti prasne riječi. Evropljani trebaju činjenice. Ove različite kvalitete su vrlo opasne jer je to mehanizam e, prijevare. Tu se, e, tu vidimo e, lažne etikete, to je krive etikete. O tome su napravljene i studije. Trebamo ustanoviti jednu javnu platformu na kojoj će stručnjaci i potrošači iz država članica imati priliku da analiziraju etikete i da onda dobiju točne e, obavijesti o sastojcima i onda ih upori, e, uspoređivati. Onda treba e, dići uzbunu i zaustaviti te prakse onda bi e, građani imali priliku da e, aktivno sudjeluju u rješavanju problema. Na taj način bismo mogli imati i jednu novu agenciju. E, to jest, mogli bismo izbjeći osnivanje jedne nove agencije jer za Evropska unija nema novca. Ova platforma je zaista hitna. temu ...dvostrukih standarda, a to je očito nešto što ima vrlo teške posljedice e, po ZPP. Kako govoriti o jedinstvenom tržištu, o zajedničkoj politici, o jedinstvenom tržištu ako se e, vrše ovakve prakse u državama članicama, zemlje, e, posljedicama treba djelovati brzo, trebaju nam konkretni prijedlozi kako bismo riješili ovaj problem. Zato što se ovime dovode potrošači zapravo u zabludu. Stoga doista ozbiljno treba shvatiti ovo izvješće i treba apelirati da budu solidarne e, s ostalima. Gospodin Dontan. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih zahvaliti izvjestitelju na izvješću. On govori o stvarnom problemu. Međutim, htio bih da pazimo da se dobro razlikuju stvari. Postoji bazični proizvod koji se prodaje mm, na temelju svog recepta um, i znači prodajete isti proizvod, ista ambalaža i sve je isto i to je skandalozno. Međutim, postoje situacije gdje se od distributera traži da prilagodi okus lokalnim potrošačima. ću vam primjer iz svoje prakse. Imate sir, isti sir, nema uvijek isti okus i jedan se okus više sviđa potrošačima u jednoj regiji, a drugi drugoj regiji. Ali tu nema falsifikacije. Zapravo prilagodi kvalitetu proizvoda tržištu. Dakle, trebamo praviti razliku između nepoštenih trgovinskih praksi. To je nešto što doista treba osuditi i tražim od komisije da u nadolazećim tjednima daju prijedlog koji bi se odnosio na to. Međutim, trebamo biti jako pažljivi. Odaju Audi na njemačkom tržištu, tada mu je volan na jednoj strani, a u Britaniji na drugoj strani. Čini se da je ovo banalizacija, ali čini mi se da ono na što se tužite verzija iste priče. Ne znam što dobivamo ovdje. Da li e, proizvođači gdje kada stavljaju e, lošije sastojke e, lošije kvalitete, a da istovremeno plaćaju istu cijenu da li se to događa? E, u eri poduzetništva, postoji li tu zapravo e, crno tržište Češku, to je kad sam se ja rodio bila ista zemlja. I dakle, ono što želim reći je da li netko ovdje zarađuje novac na crnom, crnom tržištu? Ako prvom tržištu, jesu li oni rekli... Ja doista želim potaknuti izvjestitelja da bude čvrst i da bude strog jer stvar ima svoju povijest. Ne radi se o nekoj novoj raspravi. Imali smo raspravu sa proizvođačima. Proizvođači nisu pokazali nikakvu želju da se promjene. Ako imamo novo piće koje je bez šećera, to je veliko istaknuto ali ovdje da naravno sve to vi možete otkriti, možete otkriti i na internetu, ali ako ja kupujem jednu marku, jedan proizvod, tada on mora biti jednake kvalitete na cijelom svijetu. Ako imamo regionalne razlike, tada to treba napisati. Eto. <clears throat> Um, rasprava traje već više godina i ništa nije napravljeno na strani proizvođača. I zato doista mislim da trebamo lupiti šakom o stol i doći do razumnog rješenja. Nikada se ne bi proizvođač automobila u Njemačkoj, u e, Engleskoj ponuditi drugačiju kvalitetu automobila. Ne, a ovdje su stvari, čini mi se, izmakle kontroli. Moramo ostati konsekventni. I moram reći da se radi o tome da potrošač mora biti informiran. Ako je proizvod X, eh, ako se u njemu koristi sirup ili šećer, to treba jasno reći. Ali vi morate završiti fakultet da biste to otkrili a onda dolazi do nepovjerenja i uznemironosti potrošača i konsekventno se moramo boriti protiv toga. Dakle, bolje biti čvrst nego premekan u ovom trenutku. Proizvođače treba doista prisiliti na promjene. pa potrošači se vjerojatno vesele da im se nešto prilagođava njihovom ukusu, dogod su naravno o tome objavješteni, to onda nije ništa loše proizvođača hrane na razini nacionalnih država članica i na razini Unije kako bismo izbjegli da u istom pakiranju pod istom markom imamo proizvode različite krole. Na razini država članica potrebne su laboratorijske kontrole koje bi se vršile na godišnjoj razini, a troškovi ih uvrštavati u zajedničku bazu podataka. Hvala. Teraz poprosimy przedstawiciela komisji Envi, komisji wiodącej. Hvala lijepa. A sada ćemo dati riječ predstavniku Envija. Gospođa Signalova, izvolite. Zahvaljujem se gospodine predsjedavajući. E, poštovane kolegice i kolege, e, u Europskom parlamentu vrlo često govorimo o jednakosti i ravnopravnosti svih građana Europske unije. Ovo je jedan primjer u kojem ne, postoji ravnopravnost i jednakost i e, vjerujem da će sada svi kolege koji govore upravo da parlament prvi puta raspravlja odnosno ima izvješće e, na ovu temu i da ćemo e, kroz ovo izvješće dati službenu poziciju europskog parlamenta parlament predstavlja građane a ja mogu reći da u mojoj zemlji hrvatskoj eighty građana zbog ovog problema smatra u temu i ja sam radila u Hrvatskoj u suradnji sa Hrvatskom agencijom za hranu. Dokazali smo dakle da i prehrambeni i neprehrambeni proizvodi sadržavaju određene razlike u kvaliteti koje nisu uvjetovane preferencijama potrošača. Znači, e, ja se slažem, e, okus bude više e, sladak, manje sladak, slan ili začinjen, kao i da e, automobil u Velikoj Britaniji bude prilagođen e, s volanom na lijevoj strani, međutim ako se radi o tome da se koriste jeftiniji sastojci, da se vrijedni sastojci stavljaju u manjoj količini u proizvode je važno da napravimo ambiciozno izvješće koje će e, po mom mišljenju trebati definirati na način da se ova praksa stavi na crnu listu u reviziji direktive o nepoštenim trgovačkim praksama. E, ja bih se na kraju zahvalila gospodinu Mówiła poseł z komisji a te... Hvala lijepa gospođo Borzan. A sada dajem ipak riječ gospođi Sehnalovoj. Hvala gospodinu Nekovu na nacrtu mišljenja, hvala i na svim izlaganjima koje smo čuli danas poslje podne. Mislim da moj dojam u raspravi je prilično pozitivan i mislim da zapravo se svi više manje složimo, slažemo. Odbor IMKO završava svoje izvješće. Ja kao izvjestiteljica ću u ožujku predstaviti izvješće, tako da se veselim e, vašem doprinosu izvješću i da možda zaokružim cijelu raspravu, samo bih htjela podsjetiti da već 2013. godine Europski parlament je bio taj koji je apelirao na komisiju da se pozabavi ovim pitanjem. Danas, dakle, sada je 2018. godina i e, imamo prvo izvješće parlamenta. Nadajmo se da će i rezultat, odnosno ishod biti dobar i da će on doprinijeti rješenju e, koje je na listi čekanja već neko vrijeme. Hvala. U tej chwili poprosimy predstavitelji Komisije Europejskej. Hvala lijepa. A sada ću dati riječ predstavnicima Europske komisije. Imamo goste ovdje pa eto, da vidimo tko će se javiti prvi za riječ. Izvolite. Hvala gospodrađena drugog reda u Uniji i da taj jaz treba premostiti brzo. Komisija je od početka kao što riješiti. Što je komisija napravila od kako je odlučila prošlo u proljeće potrošačima i o direktivi o nepoštenim trgovačkim praksama e, gdje stoji da e, prakse gdje se koriste i zajedničkoj metodologiji za procjenjivanje koja bi se koristila za testiranje proizvoda, prehrambenih proizvoda koji su brendirani na isti čemu je govorio gospodin Nekov. Postoji pilot projekt parlamenta koji također doprinosi razvoju ove metodolo, metodologije. Navedeno je da ukoliko se nastavi s pilot projektom koristit će se isto tako i za neprehrambene proizvode. I da zaključim, veselimo se nacrtu izvješća gospodine, gospođe Senalove, odnosno nacrtu izvješća odbora IMKO u Ožujku. Hvala. DG Just, e, dobar dan svima. Samo bih htio se nadovezati na ono što je rekao kolega iz DG Growa. Mi doista smo predani implementaciji e, artikuliranog akcijskog plana kako bismo riješili, kako bi ojačali kapacitete i, ojačali kapacitete testiranja. E, želimo da ta potpora bude dostupna. E, znači prijave za bespovratnu pomoć bit će evaluirane do kraja e, travnja. Bih reći da trenutno se bavimo pitanjem različite kvalitete proizvoda kao dio planiranih izmjena direktiva koje se odnose na prava potrošača. Hvala. Htio bih zahvaliti svima imamo jako dobru suradnju u pogledu ovog mišljenja i kvalitetna mišljenja. Već smo počeli proces izmjene zakonodavstva i to se treba provesti što je prije moguće. Kao, kad je riječ o onome što je rekao gospodin Dontan, mislim da je on u pravu, postoje različite vrste sireva s različitim okusima, ali oni moraju biti zaštićeni takozvanom oznakom geografskog podrijetla kako bi se potvrdilo mjesto njihova podrijetla, ali nije u redu da imate proizvod koji je zapakiran na isti način, a da sadrži različite sastojke. E, Gospodine Gnju je zapravo doveo u pitanje cijelo ovo pitanje. Međutim, on e, dakle imate proizvođače imate potrošače koji odu u Britaniju i vide jedan proizvod i onda odu u Bugarsku i očekuju proizvod s istim kvalitetama, svojstvima. Ehm, same etikete moraju odražavati istinite činjenice, ali omjeri su različiti. Više riže u odnosu na meso ili recimo koristi se meso s više S nečim moramo početi. Ovdje mi predstavljamo građane, govorimo o solidarnosti svakoga dana i moramo raditi kako bismo postigli solidarnost i poštenje na... Želite li originalni zamjenski dio ili kineski? a onda ja odlučujem o tome koji dio kanim kupiti. Originalni dio uz ja. Dalje sljedeća točka na dnevnom redu jest predstavljanje DG Agri. Radi se o delu vina, postupaka za podnošenje prigovora, ograničenja uporabe, izmjena i specifikacije proizvoda te stavljanje izvan snage uredbe komisije. E, u području delegiranih pravnih akata. Kako bismo pripremili oznaka izvornosti, tradicionalni izrazi u sektoru vina, Hrvatsko opterećenje za proizvođače i za potrošače. A konzultirani su i građani, zastupnici sektora i to u okviru jedne dijaloške skupine. E, Jedna od najvažnijih molbi koja se pojavila tijekom konzultacija odnosila se na etikete u sektoru vina koje bi trebale biti jednostavnije i čitljivije. To je regulirano jednim pravnim aktom, onda je glavna uprava Agri napravila delegirani akt i provedbeni akt. te je posljednji sastanak stručne skupine održan 30. E, siječnja te smo tu dobili posljednju verziju delegiranog akta. Uzele su se u obzir svi komentari država članica i e, pravne službe. Očekujemo na sljedećem sastanku stručne skupine 17. svibnja e, donošenje odluke, odnosno glasovanja i usvajanja ovog delegiranog akta. E, komisija će to onda potvrditi 7. lipnja i poslati dalje parlamentu. A sada dajem riječ gospodinu Onofriju koji će reći nekoliko riječi o ovom delegiranom aktu. Izvolite. Gospodin Onofri, opća uprava Agri. Izvolite. The Commission U zadnjoj smo uh, fazi pripreme usklađivanja s ovom uredbom o kojoj danas govorimo. Uh, konzultacije konsultacije među službama su već pokrenute, nacrt će biti usvojen od strane komisije za nekoliko mjeseci. Komisija je surađivala blisko sa državama članicama i predstavnicima proizvođača shvatili smo potrebe ostalih kao njihove interese, a komisija je uvjerena da će na kraju procesa sve zainteresirane strane biti zadovoljne. Ovo je dio procesa usklađivanja Lisabonskog ugovora e, sa zakonodavstvom u sektoru vina koje se dugo čeka. E, to je nešto što treba hitno napraviti kako bi se sektor vina razvijao u prilagođenom kad je riječ o otvaranju, odnosno mijenjanju uredbe, to omogućuje da se neke odredbe izmjene. Komisija je u svom nacrtu unijela određene izmjene čine fonta za alergene. Nova uredba će omogućiti e, značajno pojednostavnjivanje. Procedure za registriranje i izmjena specifikacija proizvoda su pojednostavljeni te usklađeni s ostalim prehrambenim sektorima. Biće jasnija podjela nadležnosti između e, šest mjeseci će biti e, rok za analizu, odnosno ispitivanje. To će omogućiti komisiji da se usredotočuje isključivo na ključne elemente zahtjeva na europskoj razini a da se ne obavlja ponovno ono što se već provodi na nacionalnoj razini vrijediti i za e, popise takvih oznaka s trećim zemljama s kojima Europska unija ima trgovinske sporazume. E, zatim je tu i pitanje označavanja nutritivnih e, svojstava i sastojaka. Radimo na, ra, koristimo um, ovaj proces da se uključe nove odredbe o označavanju, o nutritivnim informacijama i uh, popis uh, i popis sastojaka kako bismo izbjegli um, akumuliranje nacionalnih uh, mjera. Komisija razumije taj pristup, no mi mislimo da su ovo dva odvojena procesa i u prostoru i u vremenu. S jedne strane, obveza označavanja e, nutritivnih elemenata proizlazi iz općeg zakonodavstva i komisija ne može e, se izuzeti od tih propisa tako da se derogira od sekundarnog zakonodavstva. Istovremeno e, komisija misli da je potrebna autoregulacija za sektor. Međutim, ako taj pristup zapne, tada će komisija razmisliti o zakonodavnim opcijama u okviru svojih mogućnosti. U međuvremenu treba iskoristiti